njenom strpljenju, što je još uvijek ovdje, kao i svima koji su e, nakon ponoći ostali u prostoriji. Obavijestio bih vas također da ćemo